članku poslovnika e, me obavijestio da Dakle, ako u roku 24 sata od jednog kluba zastupnika ili najmanje 40 zastupnika e, ne bude prigovora, onda se smatra usvojenim i sve ćete naći na e, web stranici plenarna sjednica i to će se objaviti u zapisniku ove plenarne sjednice. A sada e, imam javljanje za riječ po pitanju poslovnika. Gospodine Glezus, izvolite. Poštovani kolege, tisuće vrtića, e, preko pet tisuća djece u Grčkoj su sada u opasnosti da uopće ne mogu pohađati vrtić zato što nema sredstava. To je situacija i mislim da bi komisija trebala što je moguće prije riješiti to. Baš kao i druge slične stvari koje potresaju narod Europe. Jean-Claude Juncker kao predsjednik Europske komisije je poduzao neprihvatljive i nedemokratske korake kada je izdavao E, upute e, grčkom parlamentu. S kojim pravom? S kojim pravom? Gospodine Glezos. a Kollege. Dragi kolega. E, dobro je E, da ste e, e, se pismeno javili, zatražili riječi, ali e, onda mora to biti i e, neko izjava i pitanje vezan za poslovnik, a vaša izjava sada nema e, veze s poslovnikom. Ovo je klasičan primjer jednominutnog govora i molim vas kolega Glezos, ako se želite tako izjašnjavati, onda to učinite pod rubrikom jednominutni govori. Hvala, a sada E, ako nema daljnih javljena za riječ, e, idem e, u vezi poslovnika, gospodin Lamberts. Ja bih htio da se na dnevni red parlamenta unese rasprava o rezoluciji o programu rada komisije. To isto nema veze sa poslovnikom. Ja ću doći sada na plan rada pa onda možete ponijeti ovaj zahtjev e, mi. E, mislim i vi ste vi to spretno izveli, ali ja sam dugo bio predsjednik kluba zastupnika i poznajem to, moramo se držati e, poslovnika, a sada idemo na plan rada pone prije